Najprije glasimo o situaciji s osobama albinizma, kojim je albinizam u Africi. U tom kontekstu su upravo bili ovi komentari. Dakle, glasamo, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. u se. Prelazimo sada na zajedničku rezoluciju šest klubova zastupnika o Bahreinu. Stavak drugi izvornog teksta, tko je za? Hvala, protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak deseti izvorni tekst, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 13. Amandman treći tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 14. izvorni tekst u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak treći tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman četvrti pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Odna izjava A, izvorni tekst, u dva dijela prvi dio tko za, hvala, protiv, suzdržani, usva se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman jedan za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na tekst rezolucije u cjelini. Tko je za? Hvala, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na Mijanmar. Dakle, posebno položaj etničke skupine Rohinđa. Amandman prvi, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se treći amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi amandman tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na čitav tekst rezolucije. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Da, slažem se, gospođa Gomeš. Hvala predsjedniče što ste mi dali riječ na jednu riječ temeljem članka 176. vezano s našeg kolegu. Ja se ne slažem s njime, on nije iz istog kluba kao i ja. Htio bih samo napomenuti sljedeće. Članak 167. daje vam pravo da sankcionirate zastupnika koji teško remeti rad sjednice, što znači da sprečava kolege da uzmu riječ, koji gestikulira i usprkos tome što ga se poziva na red, on nastavlja s takvim ponašanjem. Meni se to dogodilo jedan puta u ovome parlamentu. Međutim, ovaj članak vam ne daje nikakvo pravo da sankcionirate riječi koje izgovori neki zastupnik, bez obzira jesu li one skandalozne ili ne. Budete li radili na taj način, tu tu će biti dosta posla. Kada ja budem predsjednika parlamenta, možda ću ja ne mislim da ću na taj način reagirati i mislim da moramo sačuvati slobodu izražavanja zastupnika i ne možete tako redovno sankcionirati zastupnike samo zbog izgovorenih riječi. Hvala. Gospodin Korvin Mike je na posljednjoj sjednici u ovome domu rekao da izbjeglice koje dolaze ovamo predstavljaju ljudsko smeće, da je to smeće koje dolazi iz Afrike na europski teritorij. I ja se držim toga e, da je sankcija koju sam predložio opravdana.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 suzdržani, sva se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak prvi, F, izvorni tekst poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na drugi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst, četiri dijela. Stavak prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 po glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvorni tekst, prvi dio. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Točka AD, izvorni tekst. Poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Točka AM, izvorni tekst, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada dolazimo do amandmana broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Molim vas da malo više podignete ruke da ih vidim. Elektroničkim glasovanjem, otvorom glasovanjem, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četvrti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst tko je za? Protiv? E, suzdržani? Usvaja se. Izvrni tekst AQ. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nakon AR, peti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 1.as, četiri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, u se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, u se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvase, se. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvase. se. Amandman treći. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. smo izgubili. I onda prelazimo na izvorni tekst. AV u tri dijela, prvi dio tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se također. A duplo V, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi amandman za, protiv, suzdržani, također se odbija. Sada prelazimo na tekst rezolucije u cijelosti. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. I ovo izvješće će se usvaja. Sada prelazimo na izvješće Helge Stevens, provedba konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, stavak prvi u dva dijela za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. 25. izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 31. u dva dijela, prvi dio za, protiv. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 58. izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 75. stavak u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usva se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 97. stavak, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 98. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 110. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. E, napravit ćemo elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 116. stavak, prvi dio, poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio, poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim 118. E, izvodni tekst za, protiv, suzdržani. Odbija se. 127. u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 147. izvornog teksta tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149. u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usva. 165. prvi dio za, protiv, suzdržani, usva se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjerit ćemo, dakle, elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. sve se. Zatim uvodna izjava Z. Izvorni tekst. Dva dijela. Prvi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Evo, jedva je prošlo. Drugi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Uvodna izjava AA. Izvorni tekst. Poimeničnim glasovanjem prvi dio. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Drugi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo na rezoluciju u cijelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na prigovor u skladu s člankom 106. poslovnika, dopuštene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani. Dakle, imamo amandman četvrti od pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava A, izvorni tekst, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Elektroničko glasovanje, otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Ako ne podignete ruku dovoljno visoko, ne mogu je vidjeti. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Uvodna izjava B, izvorni tekst, koji je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje, usvaja se. Prelazimo na prvi amandman poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Izvorni tekst uvodna izjava C. Tko je za? Protiv? E, usvaja se. Nakon uvodne izjave C amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite da ponovim elektroničkim glasovanjem? Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 11. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. amandman za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. amandman za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. amandman za? Protiv? suzdržani, odbija se. Sedmi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 15. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 16. amandman za, protiv, suzdržani, također se usvaja 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se 19. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na glasovanje rezoluciji u cijelini za, protiv, suzdržani, usvaja se.